Ladies and gentlemen, good morning, please be seated. Dobro jutro, dame i gospodo. Molim vas da sjednete na svoja mjesta, da nastavimo sa našim sastankom. Prva tema na današnjem dnevnom redu je nuklearna sigurnost i sastanak na vrhu o nuklearnoj sigurnosti – S nama je danas e, glavni savjetnik i posebni izaslanik visoke povjerenice, gospodin Jacek Bilica, koji je već i sudjelovao e, na nekoliko naših sastanaka u ovom sazivu. toplo ga pozdravljam i bez da puno daljem, dajem mu riječ. Izvolite. Hvala vam. Dobro jutro, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Hvala vam na pozivu da vas izvijestim o četvrtom sastanku na vrhu o nuklearnoj sigurnosti koji se održao u Washingtonu 31. ožujka i 1. travnja ove godine, a organiziran je od strane eh, SAD-a. Cijeli proces nuklearne sigurnosti je zapravo krenuo od govora predsjednika Obame u Pragu 2009. godine na temu nuklearnih, eh, nuklearnih pitanja. Govorio je o viziji svijeta bez nuklearnog oružja i u Prangu je najavio nove međunarodne napore, i citiram, osigurati sav osjetljivi nuklearni materijal diljem svijeta u roku od četiri godine. Kraj citata. Stoga je glavni cilj ove inicijative bio spriječiti teroriste da dođu u posjed nuklearnog materijala napori su se pokazali mnogo težima nego što je prvotno um, smatrano i trebalo jako puno godina da dođe do određenog napretka. E, već su održani prethodni samiti u Washingtonu 2010. u Seulu 2012. te u Hagu 2014. godine. Europska unija je bila jedna od četiri međunarodne organizacije koje su pozvane da sudjeluju na samitu 2016. zajedno sa UN-om kojeg je predstavljao glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon, zatim Međunarodna agencija za atomsku energiju gospodin Amano, te Interpol glavni tajnik Stok. Predsjednik Tusk je vodio izaslanstvo Europskog vijeća, a visoka povjerenica i potpredsjednica komisije Mogherini je vodila delegaciju Europske komisije koja je predstavljala predsjednika Junckera. Preko 50 zemalja diljem svijeta, uključujući 15 zemalja članica Europske unije, pozvani su na e, sastanak. Delegati e, te preko 35 šefova država i vlada razgovarali su o čitavom nizu tema koje su povezane sa nuklearnim i ostalim oblicima terorizma, te o načinima kako se s time nositi. Program dvodnevnog samita sastojao se od radne večere u Bijeloj kući E, plenarnog zasjedanja o nacionalnim e, akcijskim planovima za osnaživanje nuklearne sigurnosti, radni ručak o međunarodnim i međuinstitucionalnim akcijama za jačanje nuklearne sigurnosti, te e, o raspravi o hipotetskom terorističkom planu. Osim toga, paralelno je održan i summit nuklearne industrije te samit stručnjaka za nevladine organizacije i predstavnike civilnog društva jako puno to jako puno je tema bilo na dnevnom redu u ta dva dana. Predsjednik Obama je pohvaljen zbog njegove inicijative iz 2009. u kojoj je naglasio prijetnju od nuklearnog ili radiološkog terorizma, te e, povećao važnost nuklearne sigurnosti na, na političkoj razini u nacionalnim i međunarodnim e, agendama. E, države su izvijestile o njihovim naprecima, kad je riječ o postignućima u nuklearnoj sigurnosti te o što manjem korištenju visoko obogaćenog uranija u civilne svrhe. Zatim izvijestili su o jačanju zaštite nuklearnih postrojenja i nuklearnog materijala. Europska unija je na samitu predstavila zajednički radni dokument SVD 2016 kroz 98 pod naslovom napori Europske unije za jačanje nuklearne sigurnosti. Imamo ovdje i primjerke ako vas to zanima, a moj kolega iz zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije e, ima još nekoliko primjeraka. E, uskoro će stupiti na snagu izmjena iz 2005. o konvenciji o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala. E, to je najavljeno na sametu. Riječ je o vrlo važnom postignuću. Prvotna konvencija se primjenjivala samo na nuklearni materijal u međunarodnom tranzitu. Ova izmjena povećava pravnu zaštitu te uključuje sav nuklearni materijal u domaćem prijevozu za civilnu upotrebu te one koje se skladišti, te povećava sigurnost za nuklearna postrojenja. Možemo biti ponosni da su sve zemlje članice Europske unije te Euroatom ratificirali tu izmjenu. Osim toga, u skladu sa našom politikom promocije univerzi univerzalizacije i učinkovite implementacije međunarodnih sporazuma i ugovora, Europska služba za vanjsko djelovanje je krenula i sa diplomatskim naporima kako bi se potaknulo što brže stupanje na snagu. Stoga je Europska unija učinila veliki doprinos kada je odlučila da će Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnih materijala stupiti na snagu 8. svibnja 2016. Za vrijeme rasprava na samitu teroristička prijetnja je ocijenjena kao sve veća, a to dokazuju i nedavni napadi u Belgiji, Turski, Pakistanu i drugdje. Brine nas sve veća sofistikacija u korištenju socijalnih medija te komunikacijskih tehnologija te e, moguće i dronova, to jest bespilotnih letjelica. Dakle, u tom kontekstu ja, pos, postoji konsenzus o tješnjoj suradnji obavještajnih agencija. Što se tiče širenja nuklearnog oružja, Sjeverna Koreja je oštro kritizirana, kao i Rusija, zbog toga što se sve više oslanja na nuklearno oružje i na modernizaciju tog oružja. Rusija se povukla iz procesa nuklearne sigurnosti još u 2014. Zatim priznata je važnost sporazuma koje je postignut s Iranom u kojem je Europska unija odigrala ključnu ulogu. Bojazni o nuklearnoj sigurnosti su također istaknute. Bilo da su povezane sa starim nuklearnim postrojenjima koje onda predstavljaju opasnost za nesreće i za susjede, kao i novi projekti koji se e, razvijaju bez potrebne transparentnosti. To se odnosi i na susjedstvo Europske unije. E, nuklearno razoružanje je, su mnogi spomenuli kao jedan od naj, najvažnijih elemenata e, agende iz Praga predsjednika Obama. E, službeni ishod tog samita uključuje priopćenje sa samita te pet akcijskih planova koje su bitne za UN, za Međunarodnu atom, e, agenciju za atomsku energiju, Interpol, te globalnu inicijativu za borbu protiv nuklearnog terorizma, te globalno partnerstvo protiv širenja oružja masovnog uništenja. E, svi su ti dokumenti dostupni na e, web stranici samita. Ključna uloga Međunarodne agencije za atomsku energiju u području nuklearne sigurnosti i suradnje je priznata sa, od strane svih e, sudionika i agencija će biti odgovorna za funkcioniranje i za, zapravo za provedbu nuklearnog, e, za, provedbu nuklearnog procesa, procesa nuklearne sigurnosti. E, isto tako ključ, organizirat će Međunarodnu konferenciju o nuklearnoj sigurnosti u Beču od do, de, od 5. do 9. prosinca, a SAD je također predložio e, da se osnuje jedna neformalna kontakt skupina koja će se sastajati u Beču barem jednom godišnje, uglavnom na marginama opće konferencije te agencije. I ta će neformalna skupina biti otvorena svim zainteresiranim zemljama. Osim toga, summit je pružio e, priliku za organizaciju čitavog niza drugih SIS sastanaka i bilateralnih diplomatskih kontakata i za predsjednika Tuska i za gospođu Mogherini. Hvala vam puno na e, pozornosti i ovdje sam ako imate bilo kakvo pitanje. Hvala vam, e, veleposlaniče. A sada lijepo molim e, naše zastupnike da odluče žele li postavljati pitanja, žele li nešto komentirati. Ovo uvodno izlaganje gospodina Bjelice. Evo ja ću krenuti prva sa pitanjem. Kao prvo, Zar nije ta, jeste li sigurni da je ta inicijativa pokrenuta 2009. a ne 2010. Ja mislim da je bilo to 2010. u travnju 2010. Ja se toga sjećam iz drugih razloga, ali sjećam se tog sastanka u Pragu. I drugo, Rusija se povukla iz eh, ovog eh, procesa 2014. A u međuvremenu smo čuli da je Rusija donijela odluku da zapravo poveća svoje strateške kapacitete. i je li ovaj neformalni forum u Beći, Beću moguća platforma da se Rusija vrate za pregovarački stol ili za neki drugi smjer. I kako stoje stvari sa osiguranjem starih e, nuklearnih postrojenja i kako izgledaju postupci donošenja odluke u e, zemljama i u zemljama Europske unije, a i u ostalim zemljama. Um, the assessment of uh, eventual ability of, of uh, non-state. Uh, I koliko smatrate da je vjerojatno da će nedržavni akteri pokrenuti nuklearni e, napad protiv stanovništva? Okay, so, so please answer this. And... Oh, uh, sorry. Miss, uh, e, pan poseł Zemka. E, więc jeśli można, to... Gospodin Zemka. Na są zawsze ciekawe, ale chcę się jednak... Hvala. vam na informacijama koje ste nam predstavili. Imam nekoliko pitanja. A htio bih skrenuti pozornost na ono što je rekla i naša predsjedateljica. Mm, Rusija nije sudjelovala na tom samitu, ali mi se moramo zapitati zašto Rusija nije sudjelovala. Da li to znači da je, da je Rusija odlučila da neće provoditi pravila koja su dogovorena ili to znači da Rusija e, razvija nove vrste naoružanja, nove vrste bojnih glava? i mene ovdje najviše zanimaju, e, zapravo ovdje poneprije govorimo o nuklearnim e, oružju srednjeg dometa. I mislim da Rusija i testira nove, e, nove vrste oružja. Zatim, takozvane prljave bombe ili prljavo oružje. To su to je oružje koje se u teoriji može koristiti, a mislim da teroristi ipak nemaju baš e, mogućnosti da nabave e, bojne glave. Ali, kao što nas je povijest naučila, e, teroristi mogu doći u posjed e, fisijskog materijala. I treće, sigurnost reaktora posebice u Europskoj uniji je od ogromne važnosti. Prije nekoliko dana Njemačka je kontaktirala Belgiju sa zahtjevom da zatvori dva reaktora. Zato što uh, stručnjaci iz Njemačke smatraju da e, ti nuklearni reaktori i nuklearna postrojenja nisu sigurni. Stoga me zanima koliko imamo sigurnih reaktora u Europi, imate li statističkih podataka zato što mislim da bi nam to mogli biti veliki problemi u e, budućnosti. Hvala vam. Sada gospodin e, Pormoj. E, hvala vam na svim informacijama koje ste nam dali. Ako mislite da su sporazumi o neširenju, poput recimo starta i onih osnovnih sporazumi koji su potpisani, ako smatrate da je to u opasnosti, ja se stvarno brinem. Ne znam jeste li e, čuli o razmještanju nuklearnog oružja iz SAD-a u Tursku ili Rusija kada pomiče svoje genere u Kalingrad. zatim nuklearni arsenal u Izraelu. Mislim da je i to pitanje trebalo postaviti posebice u svjetlu postignutog dogovora sa eh, Iranom. Pani ambasadorze, może bardzo proszę o odpowiedź na e, zadane już pytania i ewentualnie. Možda možete sad odgovoriti najprije na ova pitanja. Hvala vam na ovim pitanjima. Prvo što se tiče rokova e, i datuma. Inicijativa je najavljena u govoru predsjednika Obame u travnju 2009. Dakle, sam je govor održan u travnju 2009. Tada je gospodin Obama rekao da će ta nova inicijativa koja je postala NSS proces krenuti za godinu dana. I točno godinu dana nakon toga, u travnju 2010. održan je prvi summit u Washingtonu. Ja se također jasno sjećam slike e, kolege e, Kupjeckog, veleposlanika Kupjeckog koji je mijenjao poljskog premijera na tom samitu. Dakle, to su ti datumi o kojima je riječ. A zatim, što se tiče same teme, moramo tu razlikovati nuklearnu sigurnost, nuklearnu zaštitu i neširenje. E, zaštita znači izbjegavanje e, nesreća i incidenata. Sigurnost znači spriječiti teroriste ili kriminalce da koriste nuklearni materijal i napadnu nuklearna postrojenja, a širenje je spriječavanje e, da nove zemlje dođu u posjed nuklearnog oružja i to je zapravo horizontalno ili da zemlje koje već imaju nuklearno oružje ne e, gomilaju još tog oružja Formalno summit se bavi samo drugom temom, dakle nuklearnom sigurnosti i sprječavanju terorističkih napada korištenjem nuklearnog materijala. Kao što sam spomenuo u svom govoru, razgovaralo se zapravo o svim tim temama i u raspravi su spomenute i druge teme, poput recimo činjenica da Rusija krši memorandum iz Budimpešte i tako dalje. Rusija je sama e, najavila da kupuje nove, nove vrste oružja a SAD e, navodi da krše sporazume. Posebice jedan sporazum koji je vrlo bitan za Europu i to je djelomično odgovor na pitanje gospodina Zemkea. INF sporazum, sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa u Europi, brani, to jest zabranjuje korištenje nuklearnih e, projektila u dometu od 500 do, do 1500 km. To je jako važno za europsku sigurnost, zato što cijela kategorija nuklearnog oružja je E, maknuta iz Europe i e, uništena. Mislim da je nekih 3000 komada oružja uništeno. Stoga e, sadašnji navodi da se taj sporazum krši su itekako ozbiljni i mi se nadamo da će sporazum ostati na snazi, da će se provjeravati da li se poštuje i da ne propadne kao što se dogodilo s nekim drugim sporazumima. A sada da, govorim, da odgovorim na pitanje predsjednice o tome na kakvom bi forumu sa Rusijom o tome trebalo razgovarati. Um, Beč je mjesto gdje se e, razgovara o konvencionalnoj kontroli oružja. Rusija također je prestala provoditi sporazum o kontroli konvencionalnog oružja u Europi još 2007. Dakle, na toj se platformi razgovara o konvencionalnom oružju, o tenkovima, projektilima i tako dalje, te o mjerama e, za izgradnje povjerenja. Zatim sporazumi o otvorenom nebu su također predmet razgovora. To su teme, dakle, koje se uglavnom tiču konvencionalnog oružja i o kojima se razgovara s Rusijom. Strateške rasprave se uglavnom održavaju bilateralno između Washingtona i Moskve, iako je u sporazumu INF e, su uključeni i e, su uključene i druge države poput recimo Bjelorusije. Što se tiče sigurnosti i zaštite nuklearnih postrojenja, Tu naravno postoji razlika u unutar Europskoj uniji, zato što zaštita znači dakle da se spriječi neka nova nesreća i to spada pod nadležnost Europske unije. Zbog toga se e, provode testovi otpornosti u nuklearnim postrojenjima, izvješća su dostupna i siguran sam da kolega iz komisije vas može uputiti gdje pronaći te informacije. A što se tiče security, to je sigurnosti, to je e, u nadležnosti zemalja članica. Dakle, treba osigurati postrojenja ali sigurnost radioaktivnih e, izvora je također problematična zato što recimo takav materijal može biti e, itekako dostupan u bolnicama. A nažalost postoje na tisuće takvih radioaktivnih e, izvora koji bi se mogli iskoristiti u takozvanim prljavim bombama. Stoga sposobnost nedržavnih aktera poput recimo terorističkih organizacija da dođu u posjed e, funkcionalne nuklearne bojne glave ili da je izgrade od ugrađenog ukradenog materijala I to je vjerojatno. A broj žrtava od samog napada na postrojanje bi, bilo, bi bio ograničen, ali socijalni i gospodarski učinak te panika koja bi se stvorila bi bili strašni. Nedavno je objavljen e, članak u kojem je opisano dakle što bi se dogodilo da su napadi na Zaventemu, na zračnoj luci, bili izvedeni e, nuklearnim bombama. Pardon, prljavim bombama. Tako da, eto, to je zapravo jedna od inicijativa e, ovog procesa, dakle da se bavi upravo tim temama. E, na tome svemu bismo trebali raditi sa Rusijom. Ako gledamo objektivno, velik dio tih izvora nalazi se na e, teritoriju Rusije. I stvarno je velika šteta da se Rusija povukla iz ovog procesa 2014. Rusija je formalno navela kao razlog za povlačenje Mm, neinkluzivnu prirodu tog sporazuma. E, rusija je trebalo četiri godine da shvati da proces u kojem sudjeluje nije baš uključiv. Dakle, da u tome ne sudjeluje 200 država, već 50. To je očito samo izlika i mislim da je ovdje više riječ o, e, odnosima između e, Washingtona i Moskve. No, postoje i drugi forumi E, na kojima bi se trebala odvijati suradnja sa e, Rusijom i jedna od njih je globalna, inicijativa za borbu protiv nuklearnog terorizma. To je također krenulo iz Washingtona i iz Moskve, ali sada u tome sudjeluju i zemlje članice Europske unije. Zatim još jedan forum za suradnju i e, jačanje te suradnje te za borbu protiv krijumčarenja Mm, dakle i takav forum postoji i sad ovdje odgovaram e, španjolskom zastupniku. Dakle, to je jedan odbor u New Yorku koji provodi e, rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a 1540 koja se ove godine revidira pod e, predsjedanjem španjolskog veleposlanika u New Yorku. Dakle, riječ je o poglavlju 7, to znači da je to obvezna rezolucija za sve zemlje članice i sve zemlje članice UN-a moraju kazniti, penalizirati sve takve aktivnosti koje se odnose na širenje e, tog oružja i sve e, zemlje članice moraju e, izvijestiti UN na koji način provode tu konvenciju. Europska unija ovdje pomaže i politički, e, financijski i uz e, stručnost, na primjer kroz jačanje e, sigurnosti granica sa zemljama u našem susjedstvu. Tako da radioaktivni izvori mogu biti otkriveni na granicama. I ponekad morate znati da kad prelazite granicu, usporite vožnju i prolazite kroz nešto što izgleda poput stare granice, no u principu vi to ne vidite ali tamo, su, tamo se poduzimaju mjere za kontrolu da li imate takav materijal dakle skenira se da li se krijumčari da li se krijumčare radioaktivni izvori sve je to uglavnom nevidljivo i sama radioaktivnost je nevidljiva i ti su napori nevidljivi ali se oni doista eh, provode unutar europske unije od strane Euratoma i Europske, to jest Međunarodne agencije za atomsku energiju. Sve te organizacije sudjeluju u tom postupku. I još sam zapisao pitanje o Izraelu i o Bliskom istoku. E, rasprave o, slobodnoj zoni od oružja za masovno e, uništenje se su u tijeku i nažalost Činjenica da nema sporazuma sa tom državom je glavni razlog zbog toga što se na konferenciji 2016. Pa, pardon, 15. na ljeto 2015. se nije usvojio konačni dokument. Ali to je tek e, jedna od nekolicine konferencija koja nije završila sa tim konačnim dokumentom. E, sporazum je još uvijek tu, e, još uvijek je na snazi i ja se nadam da ćemo ga osnažiti u sljedećoj reviziji koja će krenuti sljedeće godine. Hvala vam lijepa. Gospodin Zemka, vi ste zadovoljni odgovorom ili ste željeli dodati još nešto? Okay, I think that uh, this Dobro. Onda s ovim završavamo ovu točku dnevnog reda. Uh, <laughs> Pani ambasadorze, dziękuję bardzo za, za dzisiejsze spotkanie. Na tym kończymy ten punkt. Hvala lijepo. Zahvaljujem vam e, dakle, na vaše nazočnosti i dovršavam ovu točku dnevnog reda. Zamolila bih kolege da ostanu u sali zato što uskoro prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je izvješće o našoj misiji, dakle u Nordvik. Thank you. Tamo smo proveli jedan dan u posjeti Europskog istraživačkog eh, svemirskog centra. Ladies and gentlemen, I'll start next point. Dame i gospodo, započnimo sa sljedećom točkom dnevnog reda. Dakle, evo, mi vidimo da nisu prisutni svi članovi odbora, pa čak ni svi koji su bili u posjetu i onda ja ću vam reći nekoliko riječi o našoj posjeti Nordiku. Uh, the headquarters of uh, institutions and the EU missions are Inače su ovakvi posjeti ovim tijelima izuzetno produktivni i zanimljivi. Mi smo proveli čitav dan u ESI, Europskoj svemirskoj agenciji. Naš Naši domaćini su bili jako profesionalni, jako učinkoviti. Naš posjet e, bio fokusiran na ocjenjivanje kapaciteta, tehnološke izvrsnosti, kojom raspolaže ta agencija. Dakle, bavili smo se i modelom javne nabave u toj agenciji, dakle, gradnji, načinu na koji se gradio konzorciji. načinu na koji se dakle uložilo u konkurentnost ove europske agencije u aktivnostima vezanim uz istraživanje svemira. Of, uh, labs, um, uh, which are Također posjetili smo čitav niz laboratorija u kojima se testiraju sateliti, dakle preciznost e, korištene opreme. No, doista je bilo impresivno posjetiti e, te laboratorije. For outsiders, uh, Mogli smo vidjeti i ono dijelova laboratorija koji su otvoreni za posjetitelje, zahvaljujući evo, ljubaznosti tamošnjeg osoblja. Uspjeli smo ocijeniti način na koji djeluje taj centar, način na koji se provode e, sigurnosne mjere u toj agenciji. Ovaj posjet je bio jedan od najvažnijih posjeta. On se dogodio i kratko nakon što je u Afetu usvojeno izvješće o evropskim svemirskim kapacitetima. To je izvjestitelj gospodin Zdrojevski koji je tu sede u odboru predstavio dakle to izvješće, iznio čitav niz primjedbi. U to izvješće smo imali mnogo amandmana. Njega su zaprimile i sve zemlje članice. Riječ je o jednom izuzetno važnom elementu u širenju europskog svemirskog programa zato bih prije svega željela zahvaliti tajništvu koje je organiziralo ovaj sastanak. I ukoliko netko od zastupnika želi nešto reći na ovu temu, izvolite, imate riječ. Ok, So we are satisfied. Yeah, now I would like to, to announce uh, the break in our proceeding. Oh, sorry. Ispričavam se. Izvolite.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 na ovom mjestu. je naravno da je puno zanimljivije vidjeti tu tehnologiju na dijelu. Ovo je e, zanimljivo postrojenje koje vrijedi posjetiti i možda bismo jednom drugom prilikom mogli porazgovarati o tim e, činjenicama. Slažem se s vama, gospodine Zdrojevski. Ja mislim da je posjet bio učinkovit. I zahvaljujem vam na vašem komentaru. Možda se u drugoj polovici godine možemo vratiti ponovno ovoj temi i o tome raspraviti u našem podoboru, zato što je ovo jako zanimljiv sektor i to zbog različitih razloga. Hvala još e, jednom i pozvala bih vas na saslušanje koje slijedi zajedno sa odborom AFET. Dziękuję bardzo. Razgovarat ćemo o mogućim kibernetičkim napadima. Mm. Yes, we, we resume the meeting at 10. Nastavljamo sa sastankom u 10.30. Sharp.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 No,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 Eh. Donc 1, 2, 3, 4, ok, et, et, et,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

Mm -hmm.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

Thank Hvala lijepa. Evo otvaram ovaj dio sastanka. Ovo će se dio sastanka prenositi i na internetu. I služit ćemo sa zaključcima ovog sastanka za iduće rasprave. Dakle, bavimo se prijetnjama koje dolaze iz virtualnog svijeta, dakle, Vidjeli smo da se o, otiče, da se otiče i gospodarstva, vanjske politike, naime, kibernetički Rat može zaustaviti gospodarski rast, može naštetiti gospodarstvu, može prijetiti nuklearnim postrojenjima. To je nešto čemu valja voditi računa. Kibernetičke prijetnje i sve povezano s time su tema koja je postala aktualna tijekom zadnjih godina. Ona je vrlo visoko na evropskoj agendi i zato što e, te prijetnje mogu značiti opasnosti za nacionalnu sigurnost. Brojne zemlje se pripremaju za e, sukobe ove prirode, grade se kapaciteti kojima se želi e, biti u korak sa razvojem tehnologije na ovom području. Potrebno je postići određenu rezistentnost na ove napade. To znači da moramo zajedno raditi, moramo jačati sigurnost na mreži, jačati vlastitu mrežnu infrastrukturu. Vidimo da smo dosta razjedinjeni, imamo dakle, djelujemo na nacionalnoj razini, na razini Unije, na razini NATO-a. To izaziva i zabrinutost zbog nedostatka dosljednosti. Vidimo i velike praznine koje je potrebno popuniti. Ali vidim i određen otpor kod nekih zemalja članica da potpuno surađuju jedni s drugima na ovom pitanju. Zanima što će panelisti reći o ovoj temi, što se može učiniti da bi se to riješilo. Također ostaje dosta toga što se može poduzeti na diplomatskoj razini. Trebali bismo imati dakle vodeću ulogu kako bi se na nacionalnoj razini postiglo razumijevanje i dakle dogovori o e, dakle kulturi ponašanja u virtualnom svijetu od ključne važnosti je da surađujemo usko i s NATO-om kada je riječ o procjeni rizika, osposobljivanju, jačanju kibernetičke sigurnosti. Imamo čitav niz alata koji su na raspolaganju, na raspolaganju koje bi trebalo koristiti na komplementaran način. I mi je zato drago da evo, danas imamo ovdje i stručnjaka iz NATO-a koji će nam reći nešto o tome što NATO radi kada je riječ o kibernetičkoj obrani. Da zaključim, želim istaknuti da je ovo nešto što bi trebalo biti dijelom evropskih politika, evropskih obrambenih politika. E, ovdje nisu jasne, nisu potpunosti jasne granice između unutarnje i vanjske sigurnosti, te bi zato trebali obuhvatiti oba ova područja. Uvjeren sam da trebamo ponovno promisliti o svojim sigurnosnim politikama te stvoriti sveobuhvatni sustav sigurnosti koji će obuhvatiti unutarnju i vanjsku dimenziju te uključiti aspekte poput kibernetičkog napada, hibridnih ratova, terorizma, ali i konvencionalnih izazova. Novi sigurnosni kontekst traži usku suradnju između dionika na razini, na europskoj razini, na razini zemalja članica. Naime, ova vrsta kriminala se ne zaustavlja na granicama i zato trebamo dijeliti informacije, zajedno razvijati kapacitete i surađivati. Nadam se da neće doći do napada koje bi nam trebali otvoriti oči pred činjenicom da je potrebno zajednički surađivati pred ovim prijetnjama. Hvala lijepo. Dajem riječ uh, predsjednici, predsjednici pododbora SEDE, gospođi Fotigi, da nas uvede u raspravu. Hvala lijepo. Imamo dakle estonski primjer koji je bio svojevrsno rano upozorenje. Oni imaju dosta iskustva s ovom vrstom mm, napada. Vidimo što to može značiti po evropsku sigurnost. I zato mi je zadovoljstvo što vam mogu predstaviti naše paneliste. Tu je gospođa Heli Tirma Klar iz, eh, iz službe za vanjsko djelovanje. Ona se bavi pitanjima mm, koordinacije vezano uz kibernetičku sigurnost. Ono će nam reći stajalište dakle, koje dolazi od europskih institucija. Što se tiče ove teme, potom je tu gospodin Steve Purser koji će predstaviti stajalište koje dolazi iz eh, sektora industrije. On naime predstavlja E, nisu. On je odgovoran za kibernetičku sigurnost. Budući da ovo nije tema koja zabrinjava samo Evropsku uniju, imamo ovdje predstavnika NATO-a, to je gospodin Kristijan Mark Liflender, stručnjak za ovo područje i nakon njihovih uvodnih nakon, ovih nakon ovog uvodnog dijela ja bih e, sada dala riječ našim e, gostima. Prva je e, gospođa Tirma Klar, potom gospodin Purser i nakon toga gospodin Liflander. Nakon toga imamo sesiju predviđenu za pitanja i odgovore i onda moguću još jednu rundu pitanja. Gospođo Tim Klar, izvolite, imate riječ. Hvala lijepo i hvala na mogućnosti da govorim o ovoj temi u parlamentu. Mislimo da je ovo pitanje koje je politički sve važnije. Ja predstavljam dakle Europsku službu za vanjsko djelovanje, jednu malu jedinicu dakle koja se bavi o kibernetičkim e, aspektima naših odnosa u Europskoj uniji te s tim povezanim pitanjima. Počet ću prvo sa kibernetičkom diplomacijom. Gospodin Brok je dobro rekao da mi imamo tu važnu ulogu, da govorimo o mjerama kojima možemo u budućnosti izbjeći kibernetički rat. Napori koji se ulažu u izbjegavanje sukoba u virtualnom svijetu započeli su dosta rano, dakle nakon napada koje je pretrpjela Estonija 2007. počelo se govoriti o tim pitanjima na razini NATO-a, Ujedinjenih e, naroda te na europskoj razini, te se tu nagovorilo velike organizacije da počnu govoriti o gradnji kapaciteta potrebnih da se zemlje obrane od ovih napada. To je nešto što nazivamo confidence building, dakle mjere kojima imamo sporazume između vlada o tome kako izbjeći veće konflikte u određenim e, sektorima. To je rad e, na kojem smo radili u OCD-u, dakle, tu smo podržali e, osoblje iz Europske unije, tu se poboljšala europska koordinacija i već 2014. imali smo čitav niz mjera kojima smo se složili. Tu sudjelovalo djelovalo 45 zemalja i u veljaču ove godine donijeli smo drugi niz ovih mjera koje se tiču kibernetičke sigurnosti. Prvi niz mjera se ticao transparentnosti. Tu su bile navedene kontaktne točke, dakle, kad je riječ o zajedničkim, e, zajedničkoj podjeli informacije i tako dalje. Druge su se ticale transparentnosti na razini suradnje država i razumijevanja namjera država. Čini se da je ovo najbolji način da bi se u budućnosti izbjegao sukob u ovom području. I Evropska unija također treba nastaviti rad na ovim pitanjima i izvan Euroatlantske regije. Ovog smo ožujka organizirali seminar u regiji ASEAN, tamošnji regionalni forum obuhvaća velike azijske zemlje, to su i Rusija, Kina, SAD, pa i Europska unija je predstavljena u tom forumu. Dakle, pokušali smo pokriti područje gradnje povjerenja kako bismo sa svojim mjerama dostigli dakle druge kontinente izvan e, vlasti euroatlantske regije. Kada je riječ o kibernetičkim normama, to je nešto što se razlikuje od e, gradnje povjerenja. Ovo prvo je pitanje dobre volje između određenih država i koje obaveze, odnosno mjere žele preuzeti na sebe i putem kojih e, organizacija, a ovo pitanje koje se tiče normi je nešto širi postupak. Imamo ona između Europske unije i Ujedinih naroda, imamo stručnjake za vladine politike koji su izradili čitav niz dokumenata između predstavnika velikih vlada, o tome kako će se određene vlade ponašati kako bi izbjegle velike sukobe i na koji način bi se mogli složiti, odnosno dogovoriti se o tome što bi se moglo napasti, a što ne tijekom kibernetičkog napada. Najnoviji primjer je osmišljavanje e, timova koji se ne bi napadali, ne bi se koristili dakle, u vojne svrhe i to je dosta dobro već na početku utvrditi koje bi bile te neutralne zone. Dakle, kao što ih imamo u konvencionalnom ratovanju, ne bismo smjeli napasti dakle, bolnice i tako dalje, civilne ciljeve, tako je dobro imati jednaku podjelu i vezano uz ovu vrstu ratovanja. Riječ je o neformalnoj skupini u Ujedinjenim narodima i tu ne sjedi predstavnik Evropske unije, već predstavnici pojedinih zemalja članica. I predstavnici ove radne skupine su došli u Brisel, u vijeće i oni su obavijestili ostale zemlje članice onome e, što o čemu se raspravljalo na tim sastancima. Dakle, vezano uz kibernetičke norme Tu je još jedan diplomatski element koji je jako važan, ovo ima jako e, značajnu dodatnu vrijednost na globalnoj razini. Riječ je o podizanju pripremljenosti zemalja diljem svijeta kada je riječ o kibernetičkim prijetnjama. Istražuje se, odnosno proučava se program gradnje kapaciteta kada je riječ o ovim sukobima kako bi se pomoglo zemljama u razvoju, kako da prilagode vlastito zakonodavstvo i da poduzmu tehnološke i organizacijske mjere kako bi odgovorile na ovu vrstu napada. Stvarnost je poprilično crna. U brojnim afričkim zemljama ne postoje čak niti osobe koje možete kontaktirati ukoliko dođe do e, napada koji dolaze s njihovog teritorija ili s njihovih e, servera. Dakle, moramo raditi na globalnoj mreži kontakata te moramo dakle poraditi na gradnji minimalnih kapaciteta za obranu od kibernetičkih napada diljem svijeta. Tijekom napada u Estoniji, ona je napadnuta putem botnetova, dakle imali smo sustav napada denial of service, to su vrste digitalni vojnici koji napadaju online usluge, bankovni sustav, vladu, dakle to se dogodilo tijekom 2007. godine, tijekom eh, izborne kampanje. i Estonija je zatražila od SAD i Evropske unije da se ugase te botnet e, mreže, međutim postojale su zemlje koje s kojima nismo mogli razgovarati, nismo ih mogli kontaktirati i te mreže su ostale aktivne i ti napadi, evo je skoro deset godina nakon napada, te mreže i dalje napadaju estonske servere. Zato što te zemlje s koje dolaze te mreže jednostavno nisu pokrivene ovim, ovim normama i nemamo tamo s kim razgovarati. Zato je važno podizati svijet, podizati kapacitet izvan Europske unije, dakle, ne samo zbog, radi ovih zemalja, već i radi nas samih. Oni nas naime pogađaju, mi moramo imati mogućnost, e, dakle, kontaktirati s nekim s tih teritorija. Sada želim reći nešto o kibernetičkoj obrani. Imamo politički okvir koji je usvojen 2014. Imamo nekoliko konačnih ciljeva. Kao što znate, naša obrambena i sigurnosna politika i gradnje kapaciteta s tim u vezi je naš zajednički glavni cilj. A kibernetička obrana ima pet ciljeva. Prije svega je e, tu riječ u gradnji nacionalnih kapaciteta za obranu, potom jačanje zaštite komunikacijskih kanala, treće promoviranje civilne i vojne suradnje, pronalaženje sinergija dakle među europskim kibernetičkim politikama, potom osposobljavanje, uvježbavanje i konačno jačanje suradnje između Europske unije i NATO-a u kibernetičkoj obrani. Moj kolega iz NATO-a će vam zasigurno nešto o tome reći. Tu smo postigli značajan uspjeh. U veljači smo potpisali sporazum o podjeli informacija, dakle, vezano uz ove teme između Europske unije i nato To je prvi formalni e, ugovor nakon 13 godina, dakle, između Europske unije i nato koji je potpisan e, vezano uz tehničku razmjenu informacija. Dakle, ulažemo značajne napore konzultacije sa osobljem NATO-a. Kada je riječ o kibernetičkoj zaštiti u Europskoj uniji, tražimo od zemalja članica da se fokusiraju na zaštitu civilnih misija i vojnih e, kapaciteta. Također ulažemo mnogo u suradnju sa e, zemljama članicama putem Agencije za obranu. Tu imamo projektni tim koji radi sa zemljama članicama na dugoročnom gradnji kapaciteta za obranu od virtualnih napada u zemljama članicama. Također aktivno sudjelujemo u području osposobljavanja i obrazovanja vezano uz ovaj sektor. Pokušavamo proširiti dakle ove politike na sektore politika koje prije nisu imali sa ovim e, doticaj. I u tijeku su pregovori sa Enisom i nadam se da bismo jednog dana mogli uključiti ove komponente u projekt e, Cyber Europe koji trenutno ima samo civilnu dimenziju. Ali tako dakle, to će ovisiti o zemljama članicama zato što će oni odlučiti koje područje primjene dakle ovih mjera. Dakle, sve u svemu uloženo je puno napora, ali dalje postoje svojevrsne prepreke, a to je prije svega nedostatak financijskih resursa. Nemamo na raspolaganju mnogo resursa općenito, dakle, bilo u obliku osoblja ili u obliku financijskih sredstava. Imali smo također i brojne rezove i tu smo pretrpjeli smanjenje sredstava. Dakle, radimo ono što možemo uz ograničene resurse. I da zaključim, htjela bih reći da je ovo globalni, globalno poduzimanje. Mi ovdje nismo usamljeni. Također želimo ojačati virtualne veze sa brojnim partnerima, pokrenuli smo zato svojevrsni kibernetički dijalog sa SAD-om, Brazilom, Kinom, Indijom, Japanom i Južnom Korejom. I to su razgovori na, vladinoj, na razini vlade, dakle, tu sudjeluju predstavnici Europske službe za vanjsko djelovanje i zemalja članica. Imamo, dakle, radni program vezan uz ove dijaloge i oni su bili jedan od načina putem kojih se može ojačati kibernetička suradnja, dakle sa drugim dijelovima svijeta. I sa zemljama koje su dakle, tvrdoglave poput Kine, ipak smo uspjevali do, postići svoje vrste slaganja u tome kako više zajednički uložiti u kibernetičku siru, sigurnost. Važno je primijetiti i da ne dijele se zemlje svijeta naše vrijednosti i zato je naša odgovornost govoriti o primjeni ljudskih, zaštite ljudskih prava online, jednako se odnosi na slobodu prava izražavanja i kroz ove e, kibernetičke dijaloge možemo dakle ojačati ove dimenzije i u zemljama partnerima. Imamo ovdje brojne civilne aspekte obuhvaćene, dakle što možemo učiniti na razini europskih politika ili kako možemo pomoći. Tu su i brojni unutarnji aspekti koji mogu biti važniji od ovih vanjskih kada je riječ o, na, kibernetičkim napadima koji se mogu dogoditi na Uniju. Kada pogledate pripremljenost zemlje na ove napade, onda postoji svojevrsna piramida koja obuhvaći i civilne elemente, dakle upravljanje krize na ovoj razini. Potrebno je zato imati osmišljene civilne strukture. Jer jednom kada se ovaj napad dogodi, on će biti usmjeren protiv, eh, on će biti usmjeren na energetske mreže, na važna postrojenja, financijski sektor i druge, dakle, tvrtke koje ovise, koje su povezane putem mreže. Dakle, najbolja vojska svijeta ne može dobiti ovu vrstu rata. Zato ovdje moramo, cijele vlade moraju uložiti potrebne napore, dakle čak bih rekla da je ovdje 85% napora mora doći iz civilnog sektora, ostatak obuhvatiti vojne strategije i došla sam do kraja. Hvala vam. Hvala, najviše hvala sada gospodin Purser iz Nise. Najviše hvala predsjedavajuća. Da li trebam pricinuti na gumb kako bi započela prezentacija na ekranima? Dobro jutro želim svima. I zahvaljujem eh, organizatorima što su pozvali Enisu. Ovo je dosta neobičajna situacija za nas, no kada je, rekao sam kada smo započeli s ovim panelom, vjerojatno će ovo se promijeniti, jer ovo je početak eh, jedne civilno-vojne suradnje po svemu sudeći. Evo, ja bih e, danas htio govoriti malo o emisiji o našem e, operativnom modelu djelovanja, zatim ću se usredotočiti na dva osobito važna područja trenutno glede civilno-vojne suradnje, a to je razmjena podataka i CIP. 90%, možda malo pretjerujem, ali velika većina onoga što je NISA radi nije predstavljeno u ovoj prezentaciji, tako da ukoliko želite dodatnih informacija, slobno mi se obratite. Što je NISA? Mi smo utemeljeni 2004. godine, i izvorni mandat je obnovljen 2013. godine. Mi smo agencija Europske unije iz prvog stupa, što znači da se bavimo povećanjem učinkovitosti unutarnjeg tržišta i mi smo regulatorna agencija, što znači da imamo sposobnost da se, mogućnost da se ne slažemo sa e, institucijama. Naravno, nastojimo to ne napraviti, ali to je svakako dobra mogućnost koja je pružena. Enisa pruža mišljenje, može savjetovati privatni i javni sektor, ovi, kao neovisno agencija. Što je važno, glede naše uloge, vjerojatno je najzanimljivija stvar to što u mandatu imamo zadatak da premostimo, odnosno povezujemo privatni i javni sektor i puno vremena ulažemo u to i to je u biti jedan od najvećih izazova za kibernetičku sigurnost u narednim desetljećima. Dakle, agencija ima 84 zaposlenika, ja u svojoj službi za osnovne operacije imam 55 djelatnika, imamo ukupni proračun od 10 milijuna, što je ništa s obzirom na obim problema, stvari se nisu baš eh, puno promijenile eh, u zadnjih deset godina i u biti situacija, situacija se uveliko promijenila. Moj operativni proračun je manje od 2 milijuna. Dakle, s obzirom na ono što smo stvarili, imajući na umu takav rezultat, vjerujem da ćete biti zadovoljni rezultatima. Naš operativni model jako je važan za nas i činimo sve što je u našoj moći da djelujemo posredstvom operativnih zajednica. Naravno, ja sam jako ponosan svojim timom, oni su svi stručnjaci za operativnu sigurnost, ali ono što radimo jeste da e, utječemo na sigurnost u državama članicama. Dakle, mi radimo, s, to je naše osoblje, osoblje na terenu i zato vidite ovaj ovakav slikovni prikaz. To doista ilustrira način našeg djelovanja. Imamo veliki, dvije velike prednosti ovakvog djelovanja. Jedno je e, e, su kapaciteti umjesto 55 imamo odjednom 304 osobe jer imamo sve ove doprinose koje dobivamo iz e, privatnog javnog sektora i država članica, ali isto tako s obzirom da radimo sa drugim ljudima koji obavljaju taj posao i koji dobivamo od njih jake i dobre povratne informacije. Radimo tri stvari, dakle izrađujemo preporuke, to su dokumenti, dokumenti su dobra stvar, ali kao što znate uvijek ih neko treba pročitati, ako ih treba pročitati treba ih razumjeti, ako ih treba razumjeti onda nešto treba napraviti po tom pitanju i tako dalje i tako dalje. Sve to daleko od realnosti i mi to imamo na umu. Dakle, kako bismo to dopilni, onda radimo također i na provedbi politika, dakle da se postaramo da se politike provode na gospodarski učinkovit način, dakle to znači da pomažemo poduzećima da smanju svoj OPEX i istovremeno zadrže visoku raznu operativne sigurnosti. I ekran se ugasio, ne znam zašto. I radimo također e, i kibernetičke vježbe Mm, to je vjerojatno naš e, najveći projekt i radimo sa operativnom e, zajednicom e, diljem Europe. E, ponovno imamo sliku, dobro. Dakle, tri komponente su jako važne, a odgovaraju trima potpuno s različitim e, vrstama zadataka i nise. No pređemo sada na ono čime se danas želimo baviti. Pogledajmo jedan od naših najuspješnijih projekata, to je e, prikaz prijetnje. Dakle, tu su najveće tehničke prijetnje u, tijekom godine. Dakle, mi odmah idemo na analize prijetnje drugih, e, sve ih kompiliramo, vidimo oko čega se ljudi slažu, čega, oko čega ne, onda obrađujemo manipulacije na takav način da to bude od e, najveće moguće pomoći za naše dionike. Dakle, vidite koji su bili trendovi prošle godine, ovo smo i prilagodili određenim poslov, e, poslovima kao što je zaštita najvažnijih postrojenja i kada govorimo o zaštiti važnih e, infrastruktura, govorimo o ovome što, što imamo ovdje, dakle električne centrale, nuklearno postrojenja, industrijski sustav nadzora, što je jako važno, ali isto tako i elektroničko zdravlje, financije, promet. Dakle, ako bi bilo problema s nečim takvim, to bi, to bi imalo ogroman utjecaj na čitavo svjetsko gospodarstvo, to jako brzo je to razumijete. Ovo je jako zanimljivo iz druge perspektive. Naime, kada razgovaramo s ljudima u bankama, oni se prvenstveno bave eh, pouzdanošću podataka i ja sam iz financijskog svijeta. Dakle, ako nemate pouzdanost u bankovnom sustavu, onda gubite jako puno novca jako brzo, što nije dobra vijest. ako se bavite eh, industrijskim sustavom nadzora, eh, sve, sve se vrti oko raspoloživosti sustava, dakle, ne smijete ostati bez struje. I ja ovome ovako govorim, prikazujem to kao očigledne stvari, ali kad imamo stručnjake za istim stolom, e, ono što je u njihovim glavama nije nužno isto što, što imaju u glavama ljudi iz drugih e, zajednica koji, s kojim razgovaraju. Svima je jasan, e, jasno da treba prikupiti stručnjake iz različitih zemalja, a mi u nisi mislimo da treba okupiti zajednicu ljudi koji se bave sigurnošću Dakle, kada razgovarate sa vojnicima, koristite određenu terminologiju, zatim kad razgovarate s policajcem drugo, tu govorimo o kibernetičkom kriminalitetu i tako dalje. Dakle, to su suptilne stvari, ali jako su važne kada se razgovara s ljudima na terenu. Već jako dugo radimo sa državama članicama o kibernetičkoj sigurnosnoj strategiji. Estonija je vjerojatno bila prva još 2009. ako se ne varam. Sada se zadovoljstvo mogu reći da većina država članica Europske unije imaju nacionalnu sigurnost e, o kibernetičkoj sigurnosti i to je već uključeno u jednu direktivu o kojoj ću govoriti pri kraju izlaganja. Ono što vidimo u ovoj kibernetičkoj sigurnosnoj strategiji jest da države članice naravno imaju različitu razinu zrelosti što je i za očekivati. Ključne infrastrukture su ključne za sve, kibernetička sigurnost, zatim privatno javno partnerstvo je moderna tema, ali je to teško ostvariti, to je utemeljeno na povjerenju i najmanje privatno e, javno partnerstvo koje možete imati je 56 osoba, a tu imamo e, Dakle, moramo sagledati ovaj, e, a time, time se bavi 56 ljudi, moramo to sagledati dakle, na, na cijeloj razini Europske unije. Mala srednja poduzeća su okosnica četvog gospodarstva Europske unije i zatim tu su i neke druge stvari u ovim strategijama kao što su poteškoće pri ostvarenju, e, pri uspostavi učinkovitih e, mandata i tako dalje. No, imajući sve ovo na umu, ovo je dosta sazrilo u Europi i imamo uspostavljen dobar temelj za daljnji rad. Ovdje sad e, donekle miješamo krične informacije i podjelu podataka. Naime, imamo jedan svjetski fenomen koji svugdje vidimo u privatnom javnom sektoru, a to je povreda sigurnosti. Na primjer, onog trena kada SAD je to počeo provoditi, to je postalo, e, to je dio NIS direktive, imamo brojne sektore koji su povezani s tim. Naime, kada smo to prvi put e, morali napraviti, industrija je bila zaprepaštena jer su mislili da će to koštati puno, ali u biti suprotno se desilo. Sad se radi uz jako nizak trošak e, sa industrijom telekoma postupci su brzi, učinkoviti i što je još, naj, što je još važnije, puno saznajemo od ovih informacija koje dobivamo. Kada sam prvi put razgovarao sa sigur, za sigurnost e, o podacima koje smo dobili nakon e, ovoga, svi su bili iznenađeni. I opet ljudi, evo na primjer, ako pitam e, nekog upravnika o sigurnosti, ja ga pitam koja je najveća opasnost za, za, po vašem mišljenju svi griješe, misle da su e, kodovi ili kibernetički napad, ali ne, svi griješe. Daleko su od na ovom dijagramu vidite gdje je problem. Dakle, e, kada dođe do povrede sigurnosti podataka, vidite e, ove rezultate. Dakle, najveći problem jeste e, pad sustava, a što je izazvano e, loše e, napisanim, loše napravljenim softverima. Ako želimo, kad bismo bolje izradili softvere, onda bismo se riješili ogromnog dijela problema. Vidite ovo malo sivo nakon velike, velikog crvenog, to predstavlja kibernetičke napade. Ne kažem da to nije važno, molim vas, nemojte, nemojte širiti informaciju da se ne trebamo zaštiti od kibernetičkih napada, ja to samo stavljam e, u perspektivu ovih većih napada. Također ima i obavijest o povredi kibernetičkih podataka i tu se kaže sljedeće. Ako ste tvrtka koja se bavi čuvanjem podataka, pohranjenjem podataka za druga poduzeća, onda imate obvezu obavijestiti te tvrtke kada i gdje su njihove podaci e, pretrpjeli e, napad i povredu. Dakle, to je nešto što je sadržano u e, direktivi Europskog e, parlamenta. I idemo dalje. Puno se bavimo informatikom oblacima. 2009. smo imali sigurnost u oblaku, alijansu za sigurnost u oblacima i tu imamo zanimljive instrumente za sigurnost u oblacima. U biti taj oblak nije tehnička stvar, jer da li znate tko što radi, koje su uloge i odgovornosti, gdje se pohranjuju podaci, ako se pohranjuju podaci u Kini, na primjer, koji se tamo zakoni primjenjuje, koji štite podatke, dakle oni su sigurno drugačiji od europskih. Dakle, ima čitav niz e, pitanja i ova studija pomaže ljudima da shvate relativni značaj svega toga, te da se napravi odgovarajuća ponuda. Ovo je ilustracija onoga što radimo u okviru skade. Dakle, tu se surađuje s kemijskom industrijom, na primjer. Evo, 3-4 godine smo radili u ovom području, to je jako zanimljivo, jer oni moraju ponudu imati na viskoj razini, onda se radi na zastarijelim sustavima za koje se smatra da su jako stabilni, ali isto tako ih se lako može napasti, jer nakon nekog vremena ljudi koji, koji daju softvere ne ažuriraju te softvere. Dakle, tu je problem. S jedne strane imate sustav koji eh, je lakše kibernečki napadati, a istovremeno su puno stabilniji pouzdaniji jer dugo ih se koristi. Dakle, tu treba naći pravu ravnotežu. Pređimo sada na ono što je naš e, vjerojatno glavni projekt, a to su e, kibernetičke sigurnosne vježbe u Europskoj uniji. To je komunikacija iz 2000, Europske komisije iz 2009. godine e, nas zadužila za to. Ovo je poslo popularno od samog početka u biti da pravimo prave vježbe. Dakle, tu imamo pravo operativno okruženje i prave dionike, imamo e, scenarije da se provjeri kako možemo u stvarnom životu odgovoriti na europskoj razini e, na kirunečke prijetnje. 2010. godine je bila prva vježba, ja sam tada doista bio sudjelo u tome i odlučili smo testirati tri stvari. U slučaju kibernetičkog napada, evo samo da zamislimo da e, se Brisel napada iz Portugala, koga, kome ćete se obratiti? Zvuči jednostavno. Drugo pitanje, kako tumačite donošenje odluk, e, mandat, odnosno mogućnost osobe, donošenja odluke osobe s kojom se nalazite, s kojom razgovarate preko telefona, ne želite gubiti sat vremena, dođete do prave osobe. Zatim treće, kako, e, kojim kanalima e, obavljati komunikaciju. Jako dobra vijest je što smo imali užasno loše rezultate na sva tri polja. Zvuči čudno da vam to kažem, ali to je dobra vijest jer, jer se to sve desilo u okviru vježbe Imali smo nekoliko vježbi među vremenu, a kibernetičke sigurnosne vježbe koje ćemo imati ove godine vjerojatno su na najvišoj razini na svijetu. Imamo dvogodišnji ciklus taktičkih, operativnih i strateških e, vježbi. To je bilo od jako velike koristi u da otkrijemo brojne stvari i da učinimo sustav puno učinkovitim. E, sada, na primjer, znamo da na temelju ovih vježbi e, možemo uveliko poboljšati našu stvarnu mogućnost reakcije. I zadnja stvar, kao što ste čuli, je prvi dio e, kibernetičkog zakonodavstva u EU, to je iz prvog stupa, tu se radi o, o i cilj je da se ostvari najviše mogući najveća moguća razina NIS-a u Evropskoj uniji, što apsolutno ništa ne znači. Dakle, na nama je da od toga nešto napravimo. Dakle, moramo tu NIS direktivu, e, direktivu o mrežnoj informacijskoj sigurnosti pretvoriti u nešto jako konkretno i e, ENISA, dakle naša agencija e, je zadužena za to. Ključne odredbe su e, obveza za svaku državu člancu da e, napravi svoju mrežnu informacijsku sigurnosnu strategiju. Tu se stvara prva europska skupina za suradnju oko ove, ovog NIS-a bavimo se sigurnosnim i operativnim e, zadacima koji su ključno značaja za e, digitalnu sigurnost i računaranje oblacima. Dakle, tako to sve izgleda, kao što vidite, imate dvije polovine, s na desnoj strani imate e, dio koji je u potpunosti pod nadzorom država članica, tu se to je po načelu subsidijarnosti suverenih država, iako je nisam može e, djelovati i na tom dijelu dijagrama. Na ljevoj strani to pokrivaju e, provedbeni akti i već radimo s komisijom na pomoći provedbe članaka te direktive. Dakle, iako znamo da direktiva nije usvojena, mi smo doista proaktivni kad kažem mi, to su europske institucije i naša agencija, dakle posrećemo se da e, će to biti potpuno provedeno u, svi, u 21. državi članica. Enisa ovdje sudjeluje u razmjeni informacija i stvaranju ključnih infrastruktura. Razmjena informacija je jako zanimljiva. Nemojte pa u zamku da mislite da je nužno dobra stvar e, razmjenjivati više informacija. Ovisi o kakvim se to informacijama radi. Mi radimo u razdoblju e, zagađen, prekomjernih e, informacija. Dakle, nije važna količina podataka, već je prave informacije u pravnim okolnostima i na temelju toga možemo dobiti prave, ostvariti prave rezultate. Naravno, ovo sve zvuči jako očiglednim, ali bili biste iznenađeni kada biste vidjeli koliko puta e, to se ne obavi na pravi način. Dakle, moramo naći pragmačna e, rješenja za sigurnosna pitanja. Više smo u provedbi, implementaciji, no radimo i na sigurnost, na poboljšanju sigurnosti, naravno mi ne suzbijamo konkurentnost. Radeći na ovaj način, sigurnost se stavlja na e, uslugu konkurentnosti Europske unije. I konačno s velikim zadovoljstvom bismo e, i dalje surađivali sa odborom SEDE, e, više vojnih odbora će biti uključeni u suradnju, to je već rečeno Važno je da to radimo na pravi način, da koristimo obostrane kapacitete kako bismo imali dosljedan pristup u svim eh, državama članicama. Hvala. Hvala vam, ovo je bilo vrlo zanimljivo. Neke od stvari koje su rekli bile su za mene pravo otkriće, pogotovo eh, način razmjene informacija. A sada imamo sljedećeg eh, panelista, Christian Mark Liflender, ja se nadam da sam dobro eh, izgovorila vaše ime. Eh, gospodin dolazi iz NATO-a, izvolite, imate riječ. Dobro jutro. Dopustite mi da vam zahvalim što ste me pozvali na ova saslušanje i što pokazujete interes za ovo područje. Pridružio bih se kolegama koji su rekli e, mnogo više toga ima u kibernetičkoj sigurnosti od same tehnologije, tu su i politike. Dakle, to nije samo pitanje tehnologije. Htio bih krenuti sa svojom, svojim izlaganjem sa dva citata. Prvi dolazi iz, od e, izvršnog direktora Sony Entertainmenta koji je rekao Kad je riječ o internetu, nema Nema preručnika. Dakle, u slučaju napada na, e, kibernetičkog napada na Sony studio morat ćemo jednostavno rješavati stvari kako dolaze, a nemamo puno iskustva. A drugi citat dolazi od izvršnog direktora Google-a, Erika Schmidta. On je rekao da je internet prva stvar koju čovječanstvo izgradilo, koju ne razumije, da je to zapravo najveći eksperiment kojeg smo ikada imali. Ta dva citata vrlo lijepo sažimaju kako funkcioniraju stvari na internetu. Otvoren karakter kibernetičkog prostora nudi mogućnosti kao nikada do sad globalnom gospodarstvu i stvarno mijenja Mm, tkivo našeg društva. Istovremeno, to je u popriličnoj zbrci. Ne znam koju bih drugu riječ upotrijebio. Zatim, vrlo smo ranjivi zbog eh, te povezanosti i zbog toga je sve teže povezati, eh, osigurati uređaje. Napadi se događaju sve brže eh, i to mnogo brže nego što mi gradimo našu obranu. I bilo bi dobro da prestanemo razmišljati o obrani kao o nečemu što liči na obranu dvorca koji ima dakle zaštitnu ogradu oko, oko sebe. Ne. Moramo pretpostaviti da je otkrivanje zapravo zamijenilo obranu kao strategiju. A ako želimo biti učinkoviti, obrana mora biti otporna i imati dovoljno resursa kako bi na vrijeme otkrila napade, ograničila njihov učinak i povratila funkcionalnost sustava što je prije moguće. Kad je riječ o prijetnjama, nekoliko riječi. Kad pogledamo popis malicioznih aktera u tom prostoru, moramo reći da je on doista raznolik. Uglavnom tu imamo e, domaće i međunarodne kriminalce, organizirani kriminal, aktiviste, ali i vlade te e, napadača koje sponzorira država. Svi oni su na popisu osumnjičenih. Spare phishing i web compromises su najčešći alati napadača da dobiju neovlašten pristup e, mreži korisnika, um, krađa lozinke i korisničkog imena kroz e, malware ili ne znajući proslijediti tajne ili povjerljive informacije. Softveri koji su specifično osmišljeni kako bi e, tu, kako bi također napali sustave su e, virusi, worms, a neke ste statističke podatke vidjeli već i iz uh, e, Enisine studije. Mislim da je ta studija jako dobra i mi smo je puno koristili. Neki od njih su vrlo napredni i trajni i traže e, dosta financija, tehničku stručnost i specifično znanje cilja. Takve aktivnosti špionaže koje se zovu EPTs, to uglavnom pokreću države, a ciljevi uključuju čitav niz recimo ministara za vanjske poslove, veleposlanstva, vlada i tako dalje. Mm, NATO je u podru, radi u području sigurnosti već 67 godina i članak 5 sporazuma o NATO-u e, govori da je napad na jedan od naših saveznika najbolje obećanje da si države mogu pomoći međusobno. To nije samo mrtvo slovo na papiru. Mi smo doista izgradili najveću međunarodnu organizaciju kako bismo to obećanje e, ispunili. Riječ je o organizaciji koja organizira stalan politički proces konzultacija i ima vrlo elaborirane mehanizme militarnog planiranja i integriranu e, strukturu. Drugim riječima, kako na najbolji način osigurati sigurnost? mislim da je takva sigurnost sada već u našim genima. I mislim da je NATO ispunio te ambicije. Jedan od naših ciljeva bilo je mm, paziti na e, Sovjetski savez u hladnom ratu i to smo uspjeli, kao i u brojnim drugim naporima. No, bez obzira na odlične rezultate e, i nama je trebao alarm e, da se posvetimo kibernetičkoj sigurnosti. Mnogi su već E, i rekli da je nama taj alarm bio e, kibernetički napad na Estoniju 2012. E, ono što se dogodilo u Estoniji je bilo je nešto potpuno novo. Preko 60 godina naš je fokus bio na odvraćanju i na obrani. Dakle, drugim riječima, imali smo mehanizme koje zapravo nismo trebali koristiti. A onda nakon tog napada smo shvatili da ti mehanizmi nisu korisni da to treba nadopuniti konceptima prevencije i još važnije otpornosti. Dakle, ako ne možemo spriječiti svaki napad, e, moramo osigurati da napadač od toga nema nikakve značajne koriste. Moramo biti u stanju primiti prvotni udarac i oporaviti se što je prije moguće. Takva strategija uključuje dva ključna elementa u NATO-u. Prvo su kapaciteti. Osnažena NATO-va politika o kibernetičkoj sigurnosti, o kojoj je odlučeno na samitu prije dvije godine, to je odlučeno da načelo zajedničke obrane e, se mora primjenjivati u području kibernetičke sigurnosti. To u načelu e, zapravo znači članak 5 e, našeg ugovora o našem stavozu. No to isto tako bilo važno zato što e, smo mi počeli na drugi način shvaćati kibernetičku sigurnost. Ako se sjećate, 2010. u našem strateškom dokumentu je prvi put spomenuto da kibernetički napadi mogu doseći e, rezinu opasnosti za, na europskoj ili svjetskoj razini. I činjenica je da učinak takvih napada može biti jednako štetan na naša društva kao i konvencionalni napad. Zbog toga je kibernetička obrana priznata kao jedna od ključnih e, aktivnosti u obrani. I, ne manje bitno, međunarodno pravo se također primjenjuje u e, kibernetičkom prostoru. To se odnosi na mjere za e, transparentnost i za odgovorno postupanje. Za nas to više nije divlji zapad, to je prostor koji treba koristiti, pogotovo kad je riječ o korištenju sile ili kad je riječ o kršenju međunarodnih propisa ili sukoba. Kad je riječ o odluci kada će kibernetički napad dovesti do aktiviranja članka 5, to ostaje politička odluka koja se donosi na najvišoj razini i to na temelju analize svakog pojedinačnog slučaja i to uglavnom znači dakle, da mi to saznaćemo to kada to vidimo i bit će to na kraju politička odluka. No, ako želimo osigurati da Savez može ispuniti ovu svoju ključnu zadaću, moramo imati potrebne kapacitete za to. I to unutar NATO-a i u našim zemljama članicama. Stoga je prvi prioritet za NATO u kibernetičkim napadima osigurati zaštitu vlastite mreže. To se možda čini ovako jednostavno, ali moram reći da je to jedna posebna organizacija, međunarodna organizacija, zato što imamo naše mreže koje se šire e, diljem svijeta. Od Sjeverne Amerike do Afganistana. I moram vam reći da to nije nimalo jednostavno. Drugim riječima, NATO se koncentrira na mreže i na zaštite e, svojih mreža, a članice brane svoje. Što se tiče kapaciteta. Imamo jedan alat za pružanje odgovora na napade i to nam je glavni alat. Kad je riječ o kibernetičkoj obrani, NATO djeluje kao netko tko pomaže u razvoju kapaciteta za nacionalnu obranu i za to imamo proces planiranja obrane. Razmjena informacija je nešto što se mnogo spominje. Razvijena informacija i uzajamna pomoć između zemalja članica su još jedan važan stup našega pristupa. Mi želimo unaprijediti prevenciju i otpornost prema kibernetičkim napadima. Ako želimo izgraditi kapacitete, zapravo da bismo izgradili kapacitete, radimo na promociji, organizaciji, e, edukacija, obuka i tako dalje. Za nas Kibernetička sigurnost uključuje ljude i procese, jednako kao i tehnologiju. Tako da kad analiziramo taj problem, želimo se najviše koncentrirati na prevenciji i na otpornosti i to na samom izvoru. Drugi stup, možda još važniji, jest građanje snažnih e, i širokih partnerstava. Znamo da je kibernetički prostor globalni fenomen i kibernetička e, obrana je zapravo e, zajednički napor – Vlade, privatni sektor i civilno društvo su svi dionici u tom procesu. Većina e, zapravo mm, imovine, kibernetičke imovine je izvan ruku vlada. Zbog toga je vrlo važno da surađujemo sa ostalim globalnim partnerima. Mm, to uključuje zemlje partnere, industriju, akademsku zajednicu i naravno međunarodne organizacije. Nekoliko riječ o industriji. Kad je riječ o industriji, to jest o tom sektoru, znamo da su e, oni ključni igrač u tom prostoru. Oni posjeduju informacijske sustave, ali isto tako nude tehnička e, rješenja za kibernetičke napade. Dakle, da to kažem pojednostavljeno, većina inovacije leži na e, tom sektoru i ovisi o njihovom znanju i vještinama. I zbog toga su oni naši ključni partneri. To se isto možda čini e, da je lakše reći nego ostvariti, ali kakve su stvari sanda, e, jednostavno nemamo nikakvu drugu opciju nego to pokušati tako e, učiniti. Zatim pojačana suradnja sa Europskom unijom je također jedan od naših prioriteta. Kao što je rekla Heli, mi smo krenuli u razgovor sa na razini osoblja kako bismo pojačali suradnju, kako bismo izbjegli udvost E, dupliciranje rada. i e, iskoristiti zajedničke sinergije kad god je to moguće. Ono što smo u veljači pokrenuli je zapravo jedan tehnički dogovor koji će nam omogućiti da na konkretan način bolje spriječimo napade, ali i e, mogućnost da predvidimo i odgovorimo na te napade. Dakle, drugim riječima, i to, je rekla Heli to su rekli Heli i Steve, moramo osnažiti kibernetičku obranu obje organizacije. Europska unija je pozvana da sudjeluje u našim e, vježbama za osiguranje kibernetičke sigurnosti, a na isti način NATO želi sudjelovati u e, slične vježbe koje organizira Europska unija. Ako analizirate ovo što sam sada rekao, vidjet ćete da smo toga, doista mnogo toga učinili da je mnogo koraka napravljeno i na političkoj i na tehničkoj razini. No, ipak bih rekao da smo još uvijek na početku nečega što će biti dugotrajan, zanimljiv i težak put. Kao što sam rekao na samom početku mojeg govora, e, kibernetički napadi su još uvijek pomalo mm, Dakle, malo su kaotični zato što to uključuje i dakle, vladinu sigurnost, vojnu sigurnost, i javnu i privatnu i tako dalje. U sljedećih nekoliko mjeseci mi se kao NATO pripremamo za summit u Varšavi, ali nastavit ćemo se prilagođavati novim okolnostima. S obzirom na najnovije dinamike u međunarodnom okruženju, ovo je u ovom trenutku važnije nego ikada do sada za našu sigurnost. Mi provodimo naš akcijski plan za pripremu koji je usvojen u Walesu na samitu i e, još jedan plan koji se odnosi na rusku agresiju na Ukrajini. Isto tako smo utrostručili odgovor NATO-a na 40 tisuća vojnika koji se mogu razmjestiti u roku od 48 sati vrlo slično, ali dakle na nekonvencionalnoj strani i kibernetička sigurnost će i dalje biti među našim prioritetima za vrijeme priprema za Varšavski samit. Ne mogu zamisliti nijedan mm, svjetski sukob ili e, krizu koja neće uključiti i kibernetičku komponentu. Zato što tako je, takav je svijet u kojem danas funkcionira i moramo za to biti spremni i danas i u budućnosti. Evo, mm, time završavam svoj govor i spreman sam za vaša pitanja. Hvala vam. Hvala vam na detaljnoj e, prezentaciji. A sada otvaram, e, pozivam zastupnike da postave pitanja. Prvi je gospodin Tuna Kelam. Hvala vam na doista odličnim izlaganjima. Kao što je gospodin Liflander e, i sam rekao, ovo je za sve nas još uvijek eh, novo, novi teritorij, a ujedno i politički problem. Mislim da je najbitnija suradnja, zatim izgradnja kapaciteta i treće sredstva za izgradnju kapaciteta. Hel je spomenula izgradnju eh, globalne kontaktne mreže i meni zanima u odnosima Europske unije sa trećim zemljama da li se bavimo i e, kibernetičkom sigurnošću? Da li smo te aspekte uključili u naše sporazume sa trećim zemljama? Zatim pitanje o PPP-u, e, to jest o javno-privatnom partnerstvu. Koje su najveće prepreke novim razvojima? i što se događa u tom području. Zatim ste spomenuli računarstvo u oblacima, da je to jedan pozitivan primjer. Ima li još takvih primjera? E, zatim, malo je zabrinjavajuće, zapravo zabrinjavajuće su strategije nacionalne kibernetičke sigurnosti, čak i dan danas e, pojedine zemlje članice uopće nemaju takve strategije riječ je o razlici u pripremljenosti i to je ono što nas sve zabrinjava. I mislim da je najvažnije pitanje, zapravo najveći problem, nedostatak sredstava. Kao što smo čuli, dakle, e, iz Nisen da se vaš proračun može usporediti sa Kikirikem ako ćemo stvarno govoriti o tome koliko su ovi izazovi složeni, koliko su ozbiljni i onda moramo shvatiti da resursi koje dobivate nisu dostatni. I pozivam kolege da vas podrže da podrže znatnije financiranje i izgradnju kapaciteta. Hvala vam, a sada gospodin Eugen Freund. Hvala vam. Ja se ispričavam što sam zakasnio na ovaj sastanak. Zasigurno sam propustio mnoge e, interesantne misli, ali moje bih pitanje počeo s jednim citatom. A citat je sljedeći. Zamislite blackout koji ne traje danima, već mjesecima, tjednima ili mjesecima. Na deseci milijuna ljudi bi bili pogađani. Za one koji nemaju pristup kumulatoru, e, a mislim da ima jako puno takvih u Europi, neće imati hladnjak, neće imati električnu energiju, neće imati toplu vondu, banke neće moći funkcionirati, pljačka će biti rasprostranjena. To nije samo scenarij dobro isplanirani ta napad na mm, električnu mrežu bi moglo znatno utjecati na našu infrastrukturu. I u do, ovo doba mm, kibernetičkog razvoja napad na računalo je dovoljno oružja. To je iz jedne knjige jednog e, novinara i bivšeg televizijskog voditelja. On je prije pola godine napisao knjigu koja se zove Lights Out, ugašena svjetla. Ne moram vam objašnjavati kako je to povezano sa kibernetičkim e, ratovanjem od kojeg, kojeg se svi bojimo i koji bi se moglo dogoditi i u Europi, u SAD-u. Jedino što, jedino uz jedinu iznimku naše mreže nisu tako a, tjesno povezane kako bismo mi s jedne strane htjeli da budu, ali s druge strane je to ipak e, jedan, jedna nepovoljna činjenica za u slučaju eventualnog napada, jer onda barem napad na e, mrežu jedne zemlje neće e, pogoditi cijelu Europu. ja se nadam da ovo pitanje nije potpuno izvan ove teme, ali dobro, mislim da ste shvatili. E, zna li netko od vas za plan za borbu protiv tih ogromnih izazova koji bi mogli utjecati i Europu i na Europu i na SAD?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 Kibernetički napadi se putem interneta dobivaju stalno. Ali mi moramo znati e, kakva privatna ponašanja vode ka ovakvim napadima. Špionaža recimo jedno lice te priče. Zatim postoje opasnosti od energetskog sukoba oko mreža i to u okviru jednog šireg sukoba. Isto tako važno je i to me dovodi do mojeg trećeg pitanja, a vi ste to također na spomenuli. Prijetnja koja se javlja kao rezultat sveobuhvatnih terorističkih napada. Postoji pitanje kako teroristi mogu napasti naše e, mreže električne energije. vidimo kako napadaju e, zračne luke, ali ako napadnu mreže, kakvu bi e, razinu štete mogli izazvati? Vidimo da se ljude ubija konvencionalnim oružjem, ali teroristi će možda htjeti djelovati na druge načine. Je li već, jesu li se već događale ovakve stvari? i kako, mislite, kako vi gledate nove prijetnje u budućnosti? Prije nego što dam e, riječ našim panelistima, ja bih postavila jedno pitanje. I onda ću zamoliti naše paneliste gospođu Tirmu Klar i gospodina Liflandera bih pitala o primjenjivosti međunarodnog prava, humanitarnog prava i prava o oružanim sukobima u ovakvom asimetričnom ratovanju, uključujući u kibernetičkom ratovanju. Asimetrični akteri, dakle nedržavni akteri, eh, ne poštuju ništa od tih propisa. To je problem. i znamo da koriste i djecu u sukobima, čak i uhićenu, otetu djecu e, za upravo ih otmu za te svrhe. Zatim koriste ustanove poput bolnica, škola. Dakle, da li govorimo onda o istim stvarima i u kibernetičkom prostoru? Dakle, postoji li razlika u poštivanju međunarodnih e, propisa? Please, the floor is yours. Hvala vam, a sada ću vam dati riječ e, istim redom da odgovorite E, na pitanja gospođa Tirma Klar, zatim gospodin Purser i nakon toga gospodin Liflander. Hvala vam na pitanjima. Uh, Evo da odgovorim gospodinu Kelamu. Da surađujemo dakle, na osnovu sporazuma sa drugim regijama i državama. Imamo stavke tom pitanju u slučaju e, neodržavanja dakle tog e, dijaloga e, to je slučaj sa zemljama poput Australije i Novog Zelanda, onda dakle tu imamo u sporazumu o suradnji za to određene stavke i tu jednako vrijedi za Južnu Afriku i Meksiko, dakle druge gospodarski važne zemlje. Imamo i regionalne sporazume sa Mercosurom, ASEANom, Afričkom unijom, drugim regijama gdje se dakle ova kibernetička sigurnost spominje. Kada se potpisuju novi sporazumi onda se osiguravamo da postoji referenca na ovu vrstu prijetnji. Kada je riječ o razvojnoj suradnji onda je tu više elemenata, dakle ne samo reference, govori se o potrebi gradnji kapaciteta i tako dalje. Dakle, pitanje je li moguće da dođe do ovog prekida, dakle, u opskrbi e, strujom na nekoliko tjedana, to je dobro za podizanje svijesti, to su vijesti kojima se služe i, i mediji kada žele pisati o ovoj temi, dakle, ukoliko sustavi nisu fizički uništeni, a to je dosta teško napraviti sa ovim setom informatičkih alata, da je pitanje bili usluge bile nedostupne tri tjedna i više, ali moglo bi doći do pojave virusa kojim bi se obrisali podaci, možemo to smatrati realnom opasnošću. Dakle, tada bismo se vratili ručnim sustavima. Problem je u tome što mi više nemamo ručne sustave. Kada se na taj način napala ukrajinska električna mreža, Ukrajinci su se vratili ručnom sustavu jer ga još uvijek imaju i još uvijek su imali ljude koji su znali voditi sustav na taj način i to ih je spasilo on tamo oko Božića. Međutim, mi taj sustav više nemamo jer imamo e, razvijenije sustave ovdje u Europi. I to je zanimljivo pitanje i Steve će tu vjerojatno bolje odgovoriti. Mislimo da trenutno najopasnije kibernetičke alate imaju države. Teroristi imaju određene alate koji mogu fizički uništiti infrastrukturu putem kibernetičkog napada, ali to ne znači hoće li pokušati doći do tih alata, hoće li dobiti naročito zato što postoji veza između organiziranog kriminala i terorizma i to smo vidjeli mm, u stvarnosti kod napada koje je izvršila jedna kriminalistička skupina po dakle vidjeli smo da je ISIS zaposlio e, mafiju koja je odradila posao. Dakle, oni su to outsourcali mafijaškoj skupini. O pitanje je jako zanimljivo koje se tiče zakonodavstva. Radili smo na pitanju kako, primijeniti međunarodno humanitarno pravo u UN-ovu povelju, dakle na virtualni prostor i to još od 2009. Nije tajna da smo oboje i Kristijanija prije bili u estonskoj vladi, imamo nešto se zove priručnik iz Talina i tu smo analizirali kako se primjenjuje međunarodno pravo i u prvom priručniku smo zaključili da se primjenjuje i u cyberspaceu. Međutim, kvaka je u tome da se u tom prvom priručniku govori samo o primjeni međunarodnog humanitarnog prava u tijekom sukoba, a vaše pitanje je se ticalo ovih nedržavnih eh, dionika i ukoliko netko nije osno eh, objavio rat. Dakle, evo sad izdajemo drugi, drugu knjigu ovog priručnika, tu smo surađivali sa svjetski poznatim stručnicima koji su postavili upravo to pitanje. Dakle, primjena mm, dakle, zakona ispod i iznad ove granice sukoba. Mislim da postoje brojni zanimljivi primjeri o tome što znači prekoračiti određenu granicu, dakle, u kibernetičkom svijetu i tako dalje. Kada je riječ o političkim argumentima, Europska služba za vanjsko djelovanje tijekom dijaloga o kibernetičkim prijetnjama uvijek postavlja to pitanje svojim partnerima. Mi bismo htjeli imati zajedničko razumijevanje vezano uz ovom temu, to da se da, međunarodni zakon treba primjenjivati i na virtualni svijet i dakle sve što se tiče zaštite ljudskih prava i tako dalje, općenito svi zakoni. Međutim, postoje neke zemlje koje kažu to nije dovoljno i moramo imati neki novi kodeks e, ponašanja na internetu. Kina, Rusija i neke srednjoazijske zemlje izrazile su etički kodeks o u dakle na razini organizacije za suradnju iz Šangaja. Zapćenito ne slažemo s ovim argumentima zato što mislimo da ako bismo imali dakle poseban ugovor ili posebni etički kodeks koji bi se toga ticao, moramo riješiti neka druga otvorena pitanja. Zato što nemamo sredstva kojima možemo procijeniti od dolazi taj tekst i kako na koji način pratiti tekst e, slovo zakona svi ovi pokušaj u uključivanju ovog etičkog kodeksa u sporazum o kibernetičkim prijetnjama su zanimljivi kada je riječ o kontroli e, sadržaja i vidjeli smo da se to dovodi također sa ljudskim pravima online. I zato evo tražimo ovu vrstu sporazuma. I trebali bismo tako dakle, primjenjivati e, postojeće zakone. Hvala, sam gospodin Perser. Hvala lijepo. Evo uzet ću pitanje redoslijedom. A, gospodin Kelam, zanimljivo pitanje. Dakle, javno-privatna partnerstva. Kao što sam rekao u prezentaciji, to je težak koncept, zato što mm, iskustvo govori da se oni razvijaju sporost, da dakle, se stvaraju odnosi između male grupe ljudi, i da se bazira na povjerenju. Kada se to povećava, onda se smanjuje međusobno povjerenje i tako dalje. Možda bi bolji način za ostvarivanje od vrste partnerstva na evropskoj razini bilo dobro da postoji jedna općenita struktura bazirana na ovim sporazumima u Europskoj uniji. Dakle, već imate sporazume koji su važeći, imate dakle, važeća pravila. Mislim da bi to bio dobar sustav. To je također podjela podataka online. Tu ulazimo u geografski dosta rašireno područje i to je dosta komplicirano. Govorite s nekim putem videoveze, a pa i ne znate tko je s druge strane ekrana. Dakle, možete dijeliti informacije online, ali morate raditi, graditi odnose prije svega licem u lice, onda dalje. javno privatno partnerstva nisu e, sve što je na raspolaganju. Možete to, ta suradnja može postojati i bez da nečega što se zove partnerstvo. Možda bi to bilo učinkovitije u ovom slučaju, onda se kasnije može, može osnovati formalno tijelo. Potom ste spominjali ove, informatiku, dakle u oblacima cloud computing, e, dakle pametni domovi, pametni prijevoz, pametni gradovi, to su zanimljivi radovi koji su izašli na sigurnosti opskrbnog lanca. Koristimo računala, softver iz eh, SAD-a, komponente iz Azije i teško je to sve eh, pratiti. Dosta radimo sa odgovornim tijelima za standarde, normizaciju, to se spomenulo za Europu je važno i primijetiti da SAD dosta brzo integrira svoje norme u ISO sustav, to i dovodi u prednosti. Kada pogledamo standarde, moramo vidjeti da su tu stvari usklađene, ali također moramo biti dovoljno brzi i učinkoviti kako bismo omogućili našoj industriji da osvoji tržišta jako važno, mislim da je ovo doista jako važno, to je pitanje proračuna. Nedostaju nam sredstva. Tražimo 25 dodatnih resursi, resursa plus 5 milijuna kako bi uopće radili ono osnovno. Mandat se čini dosta jednostavan na papiru, ali to bi nam dalo dakle, minimum kada je riječ o osoblju i provođenju direktiva. Imamo velike probleme trenutno. Ne možemo usmjeriti sredstva u nešto što primjerice internet stvari. To se čini kao da će nešto će se tek dogoditi, ali već se razvija, ljudi se zapošljavaju u tom sektoru, ta tehnologija ulazi u naše domove upravo sada. I činjenica da ENISA ne može osloboditi sredstva da bi to proučila je doista sramotno možemo odigrati određenu ulogu u tim pitanjima i evo propuštamo, priliku. Potom zastupnik Front, e, slažem se sa Heli, ova knjiga je doista dobra, ali malo vjerojatna je to zato što dosta radimo na ovim sustavima. Ako bi došlo do fizičkog napada, ako bi se doista u uništili nešto, onda bi smo bili u opasnosti. Ali kada je riječ o ovim virtualnim napadima, onda postoje propisani postupci i u doista kratkom vremenu se možemo vratiti normalnom funkcioniranju stvari. A i 24 sata bi značajno naštetilo našom gospodarstvu i dovelo do nekih neželjenih posljedica. To zato to što su je inače stvari poprilično lako napasti, a teško zaštititi. Kada govorimo o sigurnosti, dobra sigurnost se sastoji od tri stvari. Postupci, tehnologije i ljudi. Kolemate, ovo troje koji dobro funkcioniraju, funkcioniraju na usklađen način, onda nemate dobro rješenje. U emisiji, dakle, se obavimo tim eh, pitanjima koje se tiču fizičke zaštite, i obuhvaćaju ljude koji se bave tim poslovima. Potom gospodin Rek, dakle, pitanja energije i teroristički napadi. To su dobre primjedbe. To se već dogodilo, imali smo napad Stuxnet. To je e, dovelo do promjene u kibernetičkoj sigurnosti. Sve dotle smo govorili o gubitku novca kada je riječ o malicioznom softveru, a onda smo počeli govoriti o gubitku života. Dakle, to je sasvim promijenilo paradigmu. Dosta smo se onda počeli koncentrirati na te sustave i osigurali se da se možemo brzo oporaviti. Troškovi su, nažalost, još uvijek visoki tu se sad pokušava pronaći ravnoteža između e, svakodnevnih operacija i gospodarske stvarnosti. Potom smo imali slučajeve sa gašenjem sustava u skandinavskim zemljama koji su doveli do teškoća. Govori se o mogućnosti geopolitičke analize rizika. Mnogo toga o čemu sada razgovaramo bi se moglo predvidjeti uzevši u obzir dakle, geopolitičke čimbenike poput gospodarstva i tako dalje, što bi se dogodilo da smo izloženi napadima i tako dalje. To je nešto što bismo tijekom vremena, koliko se zatraži, nešto bismo mogli učiniti zajedno s našim partnerima i to bi onda popunilo ovaj pregled prijetnje. Vaše pitanje je bilo o međunarodnom zakonu, a na to smo već evo, odgovorili. Hvala. Sada za gospodin Liflander. Hvala. A već je dosta toga rečeno. Ja ću tu dotaknuti samo neke nijanse. Kada je riječ o nedostatku resursa, dakle dnevno radimo sa 61 zemljom diljem svijeta. Dosta je lako razviti strategiju dokumenta, a puno teže to provoditi. I ovaj virtualni svijet je poprilično abstraktan. S druge strane imate fizičku sigurnost, osjetite kad nema e, sigurnosti. A to nije slučaj sa ovime. Dakle, često kasnite sa djelovanjem, odgovarate na nešto se dogodilo. Kada razgovaram sa visokim tužnostnicima, onda su pitanja dosta abstraktna i često ih je operacionalizirati. Mislim da je to često dio problema i dio teškoća dakle u borbi za ovaj proračun, evo kada tu je sad kolega iz Janise to spomenuo. Nažalost, da se nađete u situaciji da je potrebno da se nešto dogodi da bi se stvari pomaknulo. Mnogo toga ima veze sa ovim virtualnim svijetom i kako ga osmišljavamo. Dakle, teško je dodati procjenu sigurnosti bez nekih fizičkih elemenata. To ima veze kako s tehnologijom, tako i sa različitim politikama. Kada je riječ ovoj scenariju, dakle, trotjednom napadu i tako dalje, možda se varam, ali naše stajalište se ne razlikuje od ovoga što smo danas već e, čuli. Potrebno je dvoje za ples, jedan koji napada, jedan koji se brani. Hmm, može utjecati na način kako se rješavaju stvari. Tek što smo jedan napad odbili, a već se pojavio novi i tako to funkcionira. Dakle, kako uopće shvaćamo ove kibernetičke napade. Govori dosta o njihovoj obrani. Dakle, moramo pogledati koje su nam alati sve na raspolaganju, nalaze iz drugih aktivnosti, a koje možemo koristiti prilikom ovih napada. Međutim, evo, povijest ovog područja nije još ispisana. Vidimo koje su nove ranjivosti iz sustava koje smo uočili. Mnogo toga još preostaje za ocijeniti. A kada je riječ o terorističkim napadima, bilo nekih napada koji su dobili dosta velik eh, publicitet, dakle neki su ljudi pokušali doći do brane u državi New York i tamo su htjeli naštetiti sustavu tamošnje, dame, tamošnje brane. Vidimo dakle da ima ljudi koji su zainteresirani za tu tehnologije često je jeftinije zaposliti bombaša samoubojicu, jer ovdje kada govorimo o kibernetičkim napadima, onda je tu potrebno e, predznanje, dakle, određene vještine i tako dalje. Dakle, evo, to ima veze i sa ekonomijom terorističkog biznisa. Doista kad je riječ o primjenjivosti međunarodnog zakona, nove asimetrične pojave, Dakle, ne razmatra se o počiniteljima koji su ispod razine države. Vidimo da ulazi i u mjere dakle, prihvatnog ponašanja država, ali konvencija o kibernetičkom kriminalitetu je također važna. Mogla bi uhvatiti e, pojedince kada govorimo o primjeni sile ili doista visokoj eskalaciji događaja, onda bismo možda mogli primijeniti članak 4 na ove scenarije. Hvala lijepo. Uh, we do not uh, see any for the floor. Nije se još nitko javio za riječ, evo. Samo se želimo svrnuti na jednu od izjava gospođe Tirmija Klar glede šangajske organizacije i deklaracije o kodeksu ponašanja u kiberprostoru. Naime, na temelju mog vlastitog iskustva to mi se čini donekle ironičnim jer sam upoznata sa statistikama i većina država koje pokreću kibernapade dolaze grubo govoreći, iz tog područja. Dakle, da li je od e, te deklaracije bilo stvarnog napretka? Pa ja mogu objasniti genezu tog pokušaja. U biti postoji čitavo jedno polje u kiberpitanjima, a to je internetsko upravljanje, a to je poput vruće krompira, za čitavu zajednicu. Tu ima puno kratica, to je dosta aktivno polje za lajke, je to teško, jako teško zaključiti, vidjeti što se u biti stvarno događa tamo, ali nastavit ću rezimirati stvar na dvije minute. Internetom nitko ne upravlja, već e, upravlja zajednica tehničkih e, stručnjaka koji se prvenstveno nalaze u Kaliforniji, koji organiziraju tu mrežu. Tu se radi o tehničarima, stručnjacima i u biti to je prva oblast koju, kojom ne upravlja neka vlada. Vlade su zastupljene u uh, e, savjetodavnoj skupini predstavnika vlada imaju savjetodavnu ulogu, ali njihova uloga je jednaka ulozi e, civilnog društva i e, privatnog sektora. Dakle, to je u oblasti upravljanja velika novina. Demokratske zemlje su zadovoljne s takvom situacijom jer vidimo da pravni, privatni sektor e, sastavlja taj kodeks bolje od bilo koje vlade. Još nismo vidjeli neke dobre kodekse ponašanja koje je napravila neka vlada. Dakle, mahom privatni sektor upravlja cjelokupnim e, prostorom Dakle, htjeli bismo zadržati taj način upravljanja sa više dionika. Vidimo da privatni sektor treba i dalje ostati uključen u to. Vlade ne bi trebala govoriti e, privatnom sektoru kako upravljati internetom, no opet imamo vlade koje doživljavaju internet, osobito privat, e, slobodni internet kao najveću prijetnju režimu i čitav, e, čitav biznis oko tog kodeksa opravdava uspostavu međunarodnih sporazuma, dogovora kako bi e, vlade preuzele kontrolu nad slobodnim internetom, jer e, u stavku osmom stoji da bi vlade ili vlada, ne sjećam se točne formulacije, ali vlada bi trebala imati, tu spominje kontrola vlade nad internetom a to je jedna od e, glavnih motivacija zašto su izneseni takvi prijedlozi. Dakle, postoje drugi razlozi, no kao što smo vidjeli osobito u slučaju Kine, kako vlast sve više e, cenzurira slobodu izražavanja na internetu. Naime, ona je još uvijek pos, po, moguća, izbjegavanje cenzure je moguće također. No vidimo, to je jedna od e, za nas važnih tema, da vidimo da li će preživjeti slobodni internet. Jer pritisak e, drugih vlada sve jači, jer e, internet postaje jako važan resurs, dakle on je postao infrastruktura ključnog značaja za brojne sektore gospodarstva i tu se ne radi samo o razlozima koji se tiču ljudskih prava. Tu postoje i e, ekonomske interesne skupine koje žele dodatnu kontrolu vlada, država, postoji ciljevi koji su povezani sa industrijskom špionažom i drugim vidom špionaže i tako dalje i tako dalje. Dakle, mnogi dionici žele već kontrolu vlasti nad internetom no ne znam što će biti što će biti u budućnosti interneta, da li ćemo imati slobodni internet, da li ćemo imati interoperabilni internet kao ovaj što ga imamo sada, ili ćemo imati fragmentiran internet u fragmentiran 5-6 e, dijelova, a čiji dijelovi neće lako e, komunicirati jedni s drugima jer će to biti tehnički nemoguće. Dakle, veliko je pitanje što će biti s upravljanjem internetom, to je još nerišeno pitanje. I svi koji su zainteresirani za ove teme trebaju shvatiti bolje o čemu se radi u ovim pitanjima upravljanja internetom. Nadam se da sam odgovorila na pitanje. Da, jeste svakako, gospođo. najveća hvala na vašem odgovoru. Dame i gospodo, želim zahvaliti našim izvrsnim e, panelistima na njihovom doprinosu. Hvala na ovoj raspravi i potpuno sam uvjerena da bismo trebali nastaviti s radom na ovoj temi. To ne samo da je zanimljivo, već je doista važno za uspješno funkcioniranje Europske unije i od važnog je doprinosa za našu cjelokupnu sigurnost. Što više, ove međusobne spone između civilne i vojne komponente od osobitog su značaja i nužne su. I također bismo želi buduće čuti kako napreduje suradnje između EU unije i NATO. Još jednom vam zahvaljujem. I sada želim zaključiti ovu točku dnevnog reda. Sljedeća točka je razno, no dopustite da najprije pozdravim naše paneliste pa ćemo nastaviti.